sati, tako da se smatra da su ispravci usvojeni. Druga stvar koju želim reći tiče se preporuka za odluke vezane uz odbor za regionalnu politiku i promet. Oni naime nisu iskazali nikakve primjedbe vezano uz delegirane akte koji su najavljeni jučer na početku zasjedanja. Nema nikakvih eh, primjedbi unutar roka od 24 sata slijedom pravila 87 bis 6 treba usvojiti dvije preporuke. Te dvije preporuke će biti usvojene i bit će sastavnim dijelom teksta kojim će se usvajati u srijedu. A sada se okrećem gospodinu Delvou i eh, gospođi, gospođi i gospodinu eh, Šimanskom.